dnevnom e, redu je izjava vijeća i komisije e, a radi se o e, seksualnom uznemiravanju i nasilju protiv žena na, u javnim prostorima. Dajem riječ povjerenici Kretu. E, hvala. Mislim da je veoma važno da se pozabavimo ovom temom i da smo stavili na dnevni red, e, znači eliminacija seksualnog uznemiravanja i nasilja nad ženama. Kao što znate, to je jedan od prioriteta za komisiju i naravno mi ne možemo prihvatiti niti tolerirati nikakvo nasilje, mada moram ukazati da od samog početka da e, pitanja vezana za javni red i mir nisu nešto gdje ovlasti ima Europska unija nego zemlje članice. E, nasilje zasnovano na rodu je e, izraz neravnopravnosti muškaraca i žena. Nasilje nad ženama, uključujući seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje, je neprihvatljivo, neovisno tome gdje se događa, u kojim okolnostima i neovisno o tome odakle dolaze počinitelji. Svi u Europi moraju poštivati zakone i držati se zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija. Seksualni napadi i seksualno nasilje nisu, nov, nisu novi, e, nova kaznena djela. Agencija e, za temeljna prava nam pokazuje da je pola žena u Europskoj uniji iskusilo seksualno uznemiravanje. Više od jedne od deset žena u Europskoj uniji kažu da su bile žrtve seksualnog nasilja i jedna od dvadeset je silovana. Moramo se pobrinuti da naše ulice, trgovi i stanice javnog prometa budu sigurne za žene i djevojke. Mi moramo stvoriti klimu u kojoj žrtve se ne boje prijaviti e, seksualno uznemiravanje i seksualno naselje e, kao što bi to učinile da su žrtve pljačke i moramo osigurati da se počinitelji krivično gone i kazne. Ono što se dogodilo u Njemačkoj na posljednji dan 2015. je E, stavilo fokus na posebnu vrstu e, seksualnih napada na javnim mjestima. Pozdravljamo mjere koje je predložila Njemačka da se to riješi, a radi se o snažnim odredbama u nacionalnom kaznenom zakoniku i e, o tome će se razmjenjivati mišljenja ministara pravosuđa i unutarnjih poslova borba protiv, imamo i konvenciju iz Istambula i tu imamo pravno obvezujuće standarde na međunarodnoj razini jer potpisnice moraju štititi žene i djecu od e, rodnog nasilja, uključujući seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje. Komisija je e, sada, sada razmatra e, da potpiše tu konvenciju. Prvi konkretan korak je bila objava plana u listopadu 2015 nekakvog hodograma. Znači žene tre, zaslužuju, odnosno žrtve zahtijevaju e, podršku, ali e, sada trenutno nedovoljno žrtava prijavljuje ta kaznana djela. I ovdje bi direktiva o pravima žrtava mogla osnažiti podršku e, žrtvama u zemljama članicama. Zemlje članice moraju primjenjivati direktivu o pravima žrtava koje daju prava e, žrtvama zločina i njihovim obiteljima u smislu podrške dok policija istražuje zločine i tijekom sudskog postupka. Konkretne potrebe žrtava seksualnog nasilja su na poseban način naglašene u toj direktivi. Oni trebaju imati pristup e, posebnoj podršci, trebaju postojati posebne mjere kako bi ih se zaštitilo od e, retraumatizacije tokom sudskog postupka. Komisija će pratiti da se ta direktiva na odgovarajući način transponira i provodi. Znamo da zakoni nisu dovoljni, zato financiramo i projekte koji imaju snažan i stvaran učinak na živote žena i djevojaka u Europi kroz e, naše programe za prava, ravnopravnost i građanstvo. Imamo više prijedloga, više milijuna eura koji su na raspolaganju za projekte na nacionalnoj i transnacionalnoj razini za e, zaštitu žrtava zločina i imamo još 3 milijuna eura za transnacionalne projekte za borbu protiv seksualnog uznemiravanja i seksualnih zločina nad ženama. Ravnopravnost žena i muškaraca je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije i mi smo odlučni da postignemo spolnu ravnopravnost. Naše nastojanje da se borimo protiv seksualnog uznemiravanja i seksualnog nasilja su jedan dio te naše šire strategije za ravnopravnost spolova. U godinama koje su pred nama mi ćemo poduzeti cijeli niz aktivnosti kako bismo poboljšali ravnopravnost u Uniju i u okviru toga ćemo se boriti o protiv nasilja nad ženama i samo da prenesem e, poruku e, moje kolegice Vere Jurove, ona nije mogla doći zbog drugih obveza ovdje, pa vam se obraćam ja. Hvala povjerenice. E, htjela bih samo reći zastupnicima da smo u dogovoru sa klubovima e, odlučili da vijeće ne sudjeluje u ovoj raspravi, a sada dajem riječ gospođi Holmajer. Predsjednice, povjerenice, uvaženi kolege i kolegice. E, u Kölnu donijeli su temu seksualnog nasilja protiv e, žena e, u svjetlo dana i otvorili novu javnu raspravu. U Kölnu su uglavnom bili počinitelji Sjeverne Afrike, Maroka, Alžira. Napali su, napadali su i um, seksualno uh, zlostavljali žene i također ne smijemo zaboraviti da također uh, u disko klubovima postoje razni počinitelji koji nisu istog uh, podrijetla nego da se na određenim mjestima uvijek dolazi do seksualnog nasilja nad ženama. E, u Njemačkoj mislim da je za početak e, potrebno e, goniti takve kaznena djela i to sustavno i zato zahvaljujem povjerenici što upravo to, gospođi Kretu što je upravo to rekla jer e, u mnogim zemljama je na ženama da dokažu kako je došlo do napada, a ne ide se na privođenju pravdi počinitelja, a žena je onako nevoljko govore o tome, a posebice e, je teško i komplicirano E, pristupiti takvim slučajevima. A s druge strane moramo također paziti da nema područja u koje se ne može ući. Moramo provoditi pravo bez obzira na nacionalnost počinitelja ili na razloge počinjenja. I osim toga također trebamo paziti da se od žena ne traži da potencijalno moraju dokazivati da nisu bili u e, šosu u kratkoj suknji ili e, da nisu bile u neodgovarajućem e, kostimu na bazenu jer u našim zemljama postoji pravo na ravnopravnost muškaraca i žena u svim pogledima, a ne kao negdje gdje se to odobrava. Gospođa Arena. Jedna od tri žena u Europi bila ili će biti žrtva nasilja. To nasilje u većini e, slučajeva provodi e, supružnik e, ili član obitelji, a ne migrant. 13 milijuna žena je 2014. Bila, bilo su žrtve seksualnog nasilja, to je bilo prije migracijske krize. Nasilje nad ženama nije e, čekalo da dođu migranti. I e, mi bismo trebali procesuirati sve počinitelje neovisno o njihovom porijeklu ili vjeri. Ovo što se dogodilo u Kelnu je zaista e, strašno, trebali bismo identificirati i procesuirati počinitelje, ali rasistički pristup tome neće riješiti problem nasilja nad ženama u privatnoj i u javnoj sferi. Trebamo imati metode za borbu protiv stereotipa i predkoncepcija e, i po kome je muškarac dominantan i nezavistana žena je e, nad njom se provodi dominacija ona je pasivna i slabija pogledajte e, u kojoj mjeri su ti stereotipi dio naše europske kulture ova rasprava pokazuje da emocije su ubojice razuma. Pozivam vas da koristite razum i da dugoročne napore uložite, primjerice kroz strategiju o kojoj smo razgovarali danas, da bi se postigla ravnopravna žena i muškaraca. Gospođo Višnjevska. Gospođo eh, predsjednice, dame i gospodo, Imamo ogroman broj e, napada u europskim gradovima. Oni su simbol toga da multikulturna politika je doživjela neuspjeh. Nije slučajno da njemačka policija nije reagirala tijekom novogodišnje noći i neki tvrde čak da su žene same krive, da su one svojom odjećom ili parfemom, nošenjem parfema izazvale te napade. Mi smo prisiljeni da prihvaćamo pravila drugih nacija. E, potpredsjednik Timmermans je rekao vezano za Keln da se radilo o e, tome da nije bilo reda i mira i da to nema veze sa e, migrantima. Moje pitanje je koliko dugo Europska unija kani više cijeniti migracijsku politiku nego svoje žene. Znate li kako nasilje se događa u e, izbjegličkim centrima. Kad ćemo konačno početi e, govoriti o sprečavanju nasilja nad ženama i prijeći sreće na djela kako bi se žene osjećale sigurnije. Mene je zaista čudno da netko može biti slijep na taj novi val nasilja nad ženama i e, povezano sa migracijskom krizom. Gospodin Linar. Zahvaljujem predsjednice povjerenice. E, doista se veselim i e, čudi me i e, divim se koliko je porasao broj feministica u Europi i sada svi zapravo se čini da razumiju da ne kad kaže žena znači ne. Ali prema ispitivanju Eurostata 25 europljana i dalje misli da djevojka u minici može sama uzrokovati probleme i biti sama kriva za to. Zato je odgovor na ovo jasan. Napadi u Kelnu iskorišteni su na populistički način kako bi se e, igralo protiv e, politike e, useljenja. Naime, žene se u Europskoj uniji već e, puno godina žale na seksualno napastovanje na Oktoberfestu, a koje posljedica zapravo gotovo nikakva javna pozornost tome. Zato e, zahvaljujem na feminističkoj potpori, ali posljednje što nam je sada potrebno je oportunistički feminizam. Naime, nema sumnje da ono što se dogodilo u Kelnu jest rezultat nedostatka integracije i pravnih problema, ali svejedno potrebno je promijeniti cijelu percepciju uloge žene i to ne samo u okviru migracijske debate nego u cijelom europskom društvu. Počinitelji moraju biti kažnjeni neovisno o tome tko su ili od kuda dolaze i također potreban nam je europski okvir kao i nacionalna provedba, a kako bismo se borili protiv nasilja nad ženama. Naravno da postoje kulturni e, i kulturološke razlike, to se to nitko ne niječe i unutar Europske unije, ali i izvan zemalja članica i vjerojatnost počinjenja e, kaznenog djela nije nažalost malo viša nego onih u vlastitoj zemlji. Znači umjesto strahom trebamo, e, trebamo reagirati pozitivnim mjerama kako bismo e, na najbolji način integrirali izbjeglice u naše zemlje. I upravo kada stavimo odnos e, europskog stanovništva i e, imigranata u odnos, e, vidjet ćemo da su ovi problemi rješivi. Želite li prihvatiti plavu karticu gospođe Trepesius? Da, hvala, izvolite. Gospođo Karmelina, vi ste rekli da 25% učenica se poziva da nose minice i zapravo su njemački učitelji pozivali učenice da ne nose kratke suknje kako ne bi provocirale imigrante. Tijekom Oktoberfesta je nekoliko puta bilo rečeno od strane policije da je bilo pet milijuna posjetitelja i da zapravo nije bilo nikakvih napada. Kako vi tumačite to da e, se poziva roditelje da prate svoje kćeri u školu kako bi se zaštitilo od seksualnih napada? Ovo su meni nove informacije. Ako je to istina, mislim da ono što ste uvodno rekli nije istina. Ono što sam ja citirala su navodi Eurostata. To su bilješke Eurostata koji nemaju veze sa ovima što ste vi sada rekli. Na posljedku mi znamo da se događa nasilje nad ženama, neovisno o tome tko čini to nasilje, moraju se snositi posljedice. Ne želim ja sada u polu oportune feminističke rasprave, već se zalažem za to da se provede ravnopravnost i jednakost žena na svim razinama. Željela bih dati riječ gospođi Bjork. Hvala. Mi bismo željeli saznati kako je to, kako bi bilo moguće razgraničiti javni prostor ako posuda postoje prijetnje to je destruktivna, patrijahalna, seksualistička, seksistička kultura i žene moraju to trpjeti od strane poremećenih muškaraca. Nasilje nad ženama i seksizam je strukturni problem u Europi i na globalnoj razini. Potrebno je poduzeti mnogo više kako bi se suzbilo to nasilje. Sve žene moraju biti e, ravnopravne i moramo se pružiti mogućnost da žive život na način na koji one žele. Moramo se zalagati za suzbijanje nasilja nad ženama. Ne možemo tolerirati da desni ekstremisti koriste naše tijelo za svoje rasističko smeće. To je kampanja u kojoj, tijekom koje se mi zalažemo da slobodno živimo, da imamo pravo na pobačaj, a to je nešto što ti ljudi ne žele. Jučer smo razgovarali o tome i desna strana je bila posve prazna jer njih uopće ne zanima život žena, oni samo potiču mržnju, raspiruju mržnju, a mi se svakog dana zalažemo za prava žena ovdje u parlamentu. Gospođa Pirkt, imamo plavu, ka, plavu karticu za vas od gospođe Venješke. Da li ju prihvaćate? 30 sekundi, gospođo Bjork. Hvala. Ne mislite li da u ovoj raspravi biste navedite argumente koji se međusobno poništavaju? Ovo što ste upravo sada rekli u odnosu na zastupnike na desnoj strani, desnoj političkoj strani, to nije dostojno zastupnice Europskog parlamenta. I ja kao osoba koja dolazim iz desnih političkih stranaka to ne mogu prihvatiti. Jučer ste vidjeli jako dobro da sam ja sjedila ovdje jedino što mogu stvrditi je da svaki puta kada govorimo o jednakosti, ravnopravnosti spolova i pravu žena na pobačaj, tada uvijek glasujete protiv tog prava. I kada se također radi o seksualnom odgoju i pravu na samostalan život, vi, ste, vi se uvijek tome protivite. Ne možemo sada to zaboraviti i ne možete tvrditi da se vi zalažete za obranu žena. Hvala. I sada dajemo riječ gospođi Rajnike za e, zelene. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Pravo žena i u privatnom i u javnom prostoru, to je nešto što je vrlo bitno. E, seksualno nasilje je jedan od najvećih izazova s kojima smo trenutno suočeni u Europi i šire. Ako ne suzbijemo nasilje nad ženama i seksualno nasilje, ljudi nikada neće ostvariti prava koja su zajamčena u ugovorima. Moramo tu jednakost učiniti stvarnošću i stoga moramo i dalje predlagati kampanje o osvješćivanju javnosti. Ako želimo želimo izmijeniti situaciju žena i djevojaka u Europskoj uniji, poboljšati ju, moramo se suočiti sa pravnim izazovima koji još uvijek postoje u odnosu na nasilje nad ženama. Naravno, moramo govoriti o e, patrijahalnom razmišljanju i o tome da žene moraju same odlučivati o svom životu i o svom tijelu. Moramo spomenuti sve te izazove i zahtjeve i na demokratični način i unutar akademske zajednice, ali ne smijemo pritom raspirivati rasističku mržnju. Svi oni e, koji se sada javljaju na riječ, javljaju na riječ, mi me optužuju e, da ne činim dovoljno kako bi zaštitila prava žena, a prije godinu i pol su mi rekli da prestanem sa feminističkim glupostima. Ne možemo dopustiti da se žensko tijelo koristi za političke programe. Ako želimo ostvariti ravnopravnost sviju, moramo zagrabiti dublje, moramo doći do e, temeljnih korijenitih uzoraka. Ne smijemo se vraćati na e, simplist seksističke, rasističke rasprave koje nemaju nikakvog smisla. Hvala. Sljedeća govornica, gospođa Margaret e, Parker, za, e, na razdoblje od tri minute. Zastupnici koji nemaju nikakve ovlasti i moći tvrde da, ima, da su vrata otvorena ovim pravima, no komisija i dalje ne prihvaća da postoji veza između migracijske krize i nasilja nad ženama u u Kelnu. E, prije dva tjedna ja sam e, prozvana rasisticom zato što sam tvrdila su migranti bili uključeni u te napade. Da se radi o vašoj kćeri, majci, da li biste dalje negirali to što se dogodilo? To je ono što se događa kada se, kada se otvaraju vrata drugim zemljama i drugim kulturama. Žene se tretiraju kao drugorazredni građani. A sve to podupiru i e, policajci i političari. E, u Švedskoj se tvrdi da nisu želi ništa poduzeti jer bi to išlo u korist nekih političkih stranaka, a njemački političari tvrde da prema ženama se u javnosti treba ponašati na drugačiji način. To je besramno. Političari cinički okreću leđa zbog političke e, pragmatičnosti a ljudi koji su počinili ta kaznena djela dobivaju e, državljanstva europskih zemalja i kada se to dogodi moći će otići u Ujedinjenu kraljevinu bez ikakvih provjera. E, postoje veliki razmjer ovog problema, jer učestno velik broj migranata pokušava ući u Ujedinjenu kraljevinu. Deset tisuća djece migranata je nestalo. Europol tvrdi da većina te djece je prisiljena na e, seksualnu eksploataciju od strane kriminalaca. Međunarodne organizacije također se slažu s time da, da najveća većina te djece će biti uključena u E, eksploataciju te vrste. Dakle, ne radi se samo o tome da se ugrožavaju žene i djeca e, imigranata, već to vrijedi i za žene i djecu u Europi. Europska unija bi trebala proširiti značenje Ženevske konvencije e, to ne znači da bi rezultat trebao biti jedan milijun izbjeglica koji su došli u Europu, a većina njih postaju kriminalci. Obzirom da nema graničnih kontrola, nikakvih provjera između razmjene podataka između zemalja, slobodno kretanje ljudi je veliki rizik što je došlo do izražaja u pariškim napadima. E, svi su ugroženi na javnim mjestima, zahvaljujući takvoj politici Europske unije. Žene su pod najvećom prijetnjom i ne mogu zaći na kraj tijekom ove krize. Za sigurnost e, žena i djeca i djece moramo kontrolirati granice ili, ćemo, ili će Ujedinjena kraljevina morati nas pustiti Europsku uniju. Imamo plavu karticu, gospođo Parker. Da li prihvaćate plavu karticu? Ne. ne prihvaćate plavu karticu. Sljedeća e, govornica, gospođa Majer, jednu minutu. Ja sam ljuta. Ljuta sam na europsku elitu koja je čija su usta puna praznih obećanja o sigurnosti, no sada postoji opća prijetnja islamizacije Europske unije. To je prijetnja za žene, to smo vidjeli u Kelnu, u Frankfurtu i u drugim europskim gradovima. Žene se uznemiravaju, siluju, jer je trenutno u tijeku seksualni džihad. Neki tvrde da to nije imigracijski problem, ali to je pitanje javnog poredka. Kako se usuđujete to reći? Skandalozno je iznijeti takav argument. Europska unija, Schengen, e, to je najveći problem jer to olakšava seksualni džihad koji je u tijeku, koji je u pohodu i time otvaramo vrata islamskom barbarizmu i trebali smo deislamizirati naše zemlje. E, gospođa Vojk, jedna minuta. ovi napadi, ovi nasilni ekscesi nazvani su proizvodom neuspjelih procesa integracije. Oni su proizvod pogrešne tolerancije E, gospođo Švarc, vi, vi, ste to rekli, to je citat, dakle, krivi su političari koji su desetljećima vodili politiku otvorenih granica i pogrešno su razumjeli toleranciju i tumačili ju. Kulminacija je bila odluka e, gospođe Merkel 4. rujna da se više ne provode granične kontrole i time je Schengen, Schengen stavljen izvan snage. Napadi u Kelnu i u drugim europskim gradovima E, i policija je prikrivala porijeklo imigranata, a statistički je svima jasno o kome se radilo. E, mediji su štitili političku korektnost na pogrešan način. Jedino, i to je sama povjerenica rekla, isteklo vam je vrijeme. Nacionalne države su odgovorne za sigurnost. Gospođa Konstanc Le Grip, sljedeća govornica, jedna i pol minuta. Gospođo predsjedateljice, večeras smo se okupili, eto, nažalost, dosta kasno, iako smo već malo navikli da obično rasprave koje se bave pitanjima prava žena i jednakošću žena budu na rasporedu ovako kasno. To je zato što je nasilje nad ženama i seksualno zlostavljanje žena pojačano. sudjelovanje u obilježavanju svjetskog dana suzbijanja nasilja nad ženama putem rasprave nešto je što je posljedica stvarnih realnih činjenica nisu više dovoljne samo rezolucije došlo je do nečega što je izazvalo sramotu i šok ne samo u njemačkoj već diljem europskih zemalja Naravno, govorim o masovnim zlostavljanjima, masovnim e, seksualnim zlostavljanjima do kojih je došlo u Kelnu i u drugim njemačkim gradovima na staru godinu i na novu godinu na prijelazu 2015. na 16. Radi se o nečemu što se dosad nije događalo na europskom tlu, dakle takvom nekakvi masovni napadi izuzetno agresivni e, od strane grupa muškaraca u javnim prostorima nad ženama Žene u ovom kontekstu nemaju e, zapravo niti vjere, niti e, boje kože, niti apsolutno bilo kakvog drugog obilježja koje bi moglo opravdati ovakvo ponašanje. E, nasilje nad ženama je pošast s kojom nažalost imamo vrlo često posla i o kojem redovno razgovaramo i ovdje. Kada se u studenom obilježava svjetski dan suzbijanja nasilja nad ženama uvijek žestoko govorimo protiv takvoga ponašanja i uvijek smo odlučni u tome da ga zaustavimo ali ne možemo više okretati glavu ne možemo više nijekati stvarnost ono što se dogodilo nije se nikada prije događalo na taj način i upravo zato moramo biti solidarnima francuski filozof e, oprostite ali nažalost isteklo vam je vrijeme Sljedeća govornica gospođa Mikela Gefrida, dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća. Događaj iz Kna koji su doista zastrašujući i koje treba strogo progoniti ne bi smjeli međutim se iskoristiti kako bi se potaklo na sukob i koje bi podupravo 20 populista koji žele uništiti Europu. Naravno, trebamo jednoglasno suditi ono što se dogodilo na Novu godinu u ali se sješću da je to bio pravi pravcati teroristički napad koji je bio detaljno pripremljen kako bi se dodatno destabiliziralo ravnotežu koju imamo u Europskoj uniji. No, ne smijemo pri tome generalizirati i upirati prstom u sve imigrante, iako u tim muškarcima je bilo imigranata. Napad koji je izvršen te večeri organiziranim vojnom preciznošću kako bi se osiguralo učinke koji su onda i uslijedili. Takva operacija tolikih razmjera koja je toliko odlučna ne smije se promatrati samo kao činom protiv žena, nego činom izazova protiv našeg društva, kulture, naše slobode. No ako u svim strancima i imigrantima prepoznamo prijetnju ženama, neće nam to pomoći u borbi protiv nasilja i zlostavljanja žena. Te događaj šokirao svijet, no to se ne događa dovoljno često kada žene u našim gradovima su stalno izložene nasilju, napadima u javnoj ili u privatnoj sferi treba shvatiti da još uvijek nažalost postoji jedan mentalitet, jedna kultura koja vidi ženu kao predmet. Zbog toga nam trebaju stroge kazne i također učinkovite osude, ali također trebamo osuditi ovo zostavljanje i e, to treba iskorijeniti kao prvo um, učenjem poštovanja prema osobama, a u tome je na prvom mjestu poštovanje prema ženama. Sljedeći govornik, gospođa Arne Gerike, na minutu i 30 sekundi. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Mislim da je pogrešno e, kolege i zastupnike nazivati rasistima ako se ne slažu s našim mišljenjem. Da, povjerenice kretu. Od e, stare godine nasilje na javnom mjestu je dobilo sasvim novu definiciju u Kelnu je došlo do izražaja da policija ne može izaći na kraj sa kriminalnim bandama. To se sada događa u cijeloj Europi. Mi svi želimo da mi svi želimo suzbiti seksualno uznemiravanje na javnim mjestima i u privatnim prostorima. E, svaka treća žena je doživjela neku vrstu seksualnog zlostavljanja u Europi. E, tu svaki, svake 84 minute jedna žena postaje žrtvom silovanja. To je tema o kojoj se vrlo često šuti, koja se prešućuje. Seksualni napadi na staru godinu su otvorili raspravu o zaštiti prava na seksualno određenje. E, ta rasprava se odavno trebala otvoriti. Drago mi je da mi ovdje u Europskom parlamentu i dalje potičemo tu raspravu i širimo je. Moramo je voditi na stručan način, želimo pomoći žrtvama, pomoću e, održivih činjenica. Potrebna je i jasnoća u smislu pravnog položaja, pravne situacije koja se razlikuje u državama članicama. Na primjer, u Njemačkoj seksualno zlostavljanje je e, manji prekršaj u Njemačkoj i postaje e, seksualno kazneno djelo samo ako je žena bila u bespomoćnom položaju. E, vrednuje se kao, seksualn, kao tjelesna ozljeda. E, stoga moramo govoriti o tome. Gospodine Gerike, vrijeme vam je isteklo. prema svima se moram ponašati jednako. Vrijeme vam je isteklo. Sljedeći govornik, gospođa Betrić Bečera Basterekea, za jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Napadači i silovatelji su kriminalci i kao takve treba ih izvesti pred sud i osuditi za njihova kaznena djela, neovisno o tome odakle dolazili. Pitanje koje se postavlja je kako ćemo reagirati. Želim zahvaliti nizozemskom predsjedništvu koje je ratifiralo Istanbulsku konvenciju koja je zapravo prvi sveobuhvatni instrument koji osuđuje nasilje nad ženama. Zanima me i kada će točno vijeće staviti na dnevni red ratifikaciju ovog instrumenta tijekom e, svojeg rada. Trebamo također imati na umu instrumente koje smo usvojili 2012. godine. Kada će ti instrumenti biti u potpunosti preneseni u e, nacionalno zakonodavstva? Rok je bio prošle godine. Hvala lijepa gospođa Cornelia Ernst, minutu. Ovi događaji su donijeli jednu novu dimenziju seksizma usmjerenog protiv žena. E, ta kaznena djela se ne smiju relativizirati. To ne, to ne smijemo učiniti niti jednoj jedinoj žrtvi. Ne smijemo te napade zloupotrebljavati e, u svrhu nacionalnih izbornih kampanji, e, također e, e, borbe protiv neonacista. To je nešto što se tiče ženskog dostojanstva. E, moramo o tome otvoreno govoriti. Moramo govoriti o e, strožem kažnjavanju u pravnom smislu e, ponižavanja žena. Žene u budućnosti ne smiju imati strah, ne smiju osjećati strah e, i moraju prijavljivati ova kaznena djela pred sudom i pred policijom. Često se događa da policija jednostavno previdi ovu vrstu kaznenih djela. Radi se ponekad i o silovanjima. E, moramo se pobrinuti da nasilje nad ženama se percipira kao veliki društveni problem kojeg uviđaju sve države članice, a ne samo kolateralnom štetom. Žrtvama se mora pružati pomoć, takozvane sigurne kuće, projekti, takvi projekti trebali postati obveza u svakoj pojedinoj državi članici. Politika i društvo moraju se zalagati za ideju ravnopravnosti spolova i moraju je živjeti jer nema slobode bez suzbijanja i eliminacije nasilja nad ženama. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Ernest Urtasun, jedna minuta. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ono što se dogodilo u Kelnu zaista je žalosno. i moramo protiv toga ustati, no mislim da ne bismo smjeli dozvoliti da se ova rasprava pretvori u raspravu protiv migracije, zato što je nasilje nad ženama globalni problem. To je također i europski problem, kao što je već ranije rečeno. U izvješću stoji da jedna trećina žena u Europi e, jest prijavila da su bile žrtve spolnog zlostavljanja. 2000 i 2016. godine već je osam žena poginulo zbog nasilja nad ženama, a prošle godine ih je na taj način život izgubilo u Španjolskoj 26. Zaključak koji se nameće jeste da bismo trebali imati direktivu za suzbijanje nasilja nad ženama, to bi bio najbolji način da se borimo protiv ovog problema. Hvala lijepa, sada gospođa Izabela Idinolfi, minutu i pol. Hvala, gospođo povjerenice. Neprihvatljivo je da se ova rasprava održava ovako kasno, kasno vrijeme i nakon više mjesec dana od događaja. Na njemačkim e, trgovima e, se prakticira igra silovanja i to nije samo ono što su prikazali mediji, nego je to zaključila i e, njemačka policija. Sada mm, nema smisla tražiti je li su to bili imigranti ili izbjeglice, nego je to jedna kriminalna mreža moškaraca koji su zlostavljali žene. Mi to strogo osuđujemo i također svaki čin naselja bez obzira od koga počinio u Europi ili u Aziji ili u Africi. Ja ne prihvaćam gaženje sloboda koje su žene teško stekle komisija treba pokazati da konkretno želi djelovati i riješiti problem nasilja i ne smije se dalje skrivati iza nelagodne šutlje ili iza političke korektnosti. Žene ne traže riječ nego djela. Hvala. Gospođa Sofie Montel na jednu minutu. Cologne, Düsseldorf, Stockholm, Stuttgart, Zurich. Keln, Düsseldorf, Cirih, Hamburg, u svakom od tih gradova stotine su žena bile ili silovane ili su bile žrtvom seksualnog napastovanja od strane migranata. Zanimljivo je vidjeti da su francuske feministkinje ostale bez riječi pred tim i nisu ništa rekle. Onima koji govore da se ovdje radi o migrantima koji su došli e, mogu samo reći da svoj rasizam odnesu nekamo drugamo. Marine Le Pen bila je najglasnija. Činjenica jest da je Nacionalni front bio jedini koji je digao glas protiv masovne migracije. Feministice su se bojale da će staviti u opasnost e, svoju, svoje pravo na pobačaj, ali tome se nitko u Francuskoj ne protivi. Domoljubi koje ja predstavljam najbolji su način i najbolje znaju kako zaštititi te žene protiv opasnosti koja im prijeti od masovnih e, useljavanja bez kontrole. A sada gospođa Galpelc, izvolite. Kao prvo, Drago mi je što sudjelujem u ovoj raspravi. Radi se o raspravi koja se bavi vrlo važnim pitanjem. Istovremeno sam vrlo žalosna. Naime, do ove rasprave došlo je tek nakon žalosnih događaja o kojima još uvijek ne možemo otvoreno razgovarati. Radi se o problemu koji je sada došao na naš prag. Nekada se činio prilično dalekim i nije se događao u našem okruženju no činjenica jest da to više nije tako. Najgore je što je ovo kazneno djelo počinjeno protiv mladih žena. Ne smijemo to dozvoljavati i moramo se boriti protiv nasilja. Nulta stopa tolerancije jedina je prihvatljiva. Ne smijemo šutjeti, o tome treba govoriti. Kako bi gradonačelnik uopće mogao reći da žene ne smiju nositi kratke suknje niti slobodno šetati ulicom. Molim vas, nemojmo biti naivni. Ljudi koji su počinili ova kaznena djela točno su znali koje su granice koje ne smiju prijeći i samo su e, pokušavali vidjeti koliko daleki mogu ići. Nažalost, to je danas stvarnost. U europskoj kršćanskoj kulturi žene su oduvijek uživale poštovanje i ne možemo tolerirati ovakav način ponašanja. Hvala lijepa. Gospođa Claire Moody, dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Podržavam kolege u ovom domu koji osuđuju napade na žene diljem Europe na staru godinu. Međutim, napastovanje žena nije počelo s 31. prosinca 2015. godine. Samo dva mjeseca prije toga održao se Oktoberfest gdje su stotine žena prijavile seksualno zlostavljanje. Izgleda da u to vrijeme to nije izazvalo tako e, veliku brigu kao što su to što je bio bio slučaj sa ovim događajima. E, Agencija za temeljna prava e, zapravo je rekla da je u 2014. godini veliki broj žena bilo žrtvom ovog ili onog oblika nasilja. Dakle, nasilje nad ženama nije nova stvar. To je nešto što datira daleko prije događaja u Kelnu i u drugim gradovima. Oduvijek sam i dalje ću osuđivati ovakav način ponašanja, ovakva kaznena djela i smatram da treba počinitelje dovesti pred lice pravde. Mislim da moramo poduzeti konkretne korake da se možemo pozabaviti ovim problemom. Međutim, nikad do sada nisam vidjela da oni koji su sada najglasniji jesu bili rame uz rame sa mnom kada sam se prije borila za ljud, ženska prava. Znam da je nebu drago kad se grešnici kaju, ali kada UKIP i Nacionalna fronta zapravo govore o pravima žena, pomalo sam sumnjičava. Bojim se da je to samo u službi straha i širenja mrže, da im, mržnje, da im nije prvi cilj zaštititi žene. Ali toplo se nadam da će se pokazati da sam u krivom. možda će sada zatražiti od vlade Ujedinjene kraljevine da ratificira Istanbulsku konvenciju koja bi mogla biti pravna osnova za borbu e, protiv nasilja nad ženama. Živim u nadi da će do toga doći. U međuvremenu iskoristimo ovaj trenutak kako bismo proveli politike koje će zaštititi žene od nasilja koje su su iskusile, neovisno o tome o kakvom se nasilju radilo i tko ga je počinio. Hvala. Hvala lijepa gospođo Mudi. E, plavi karton za vas od gospodina Jureka. Pristajete li? Ne. Gospođa Ulrike Trebesius, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice. Događaj i napadi u Kelnu, nažalost, nisu izolirani incident. U 20 njemačkih gradova su se dogodili slični napadi. takozvani napadi od strane sjevernoafričkih muškaraca e, na koji su doveli do silovanja u nekim slučajevima e, postali su nešto što izgleda je uobičajeno u njemačkom društvu. E, svakodnevnica u njemačkim gradovima se mijenja jer se očekuje od žena da se prilagode tome da ih se može seksualno uznemiravati i nema za to posljedica. E, gradonačelnici savjetuju da se žene drugačije odjevaju i čak e, obilježavaju zone koje su sigurne za žene na javnim prostorima u gradovima. Hoćemo li u istinu učiniti žene građanima drugog reda? Njemačka politička prešućuje, omalovažava, umanjuje i ne, i ne upire prstom u krivce koji su između ostalog i njemačka policija. Potrebno je pokrenuti kaznene postupke protiv izbjeglica. Politika se brine za izbjeglice, a ne za žrtve e, imigracijske politike koja je izmakla kontroli. Mediji moraju o tome izvješćivati e, usvojena je rezolucija prošlog tjedna koja upozorava na činjenicu da mediji ne smiju prešućivati nasilje koje se čini nad e, građanima Europske unije. Mi se moramo u parlamentu priključiti tome. Sljedeća govornica, e, gospođa Bilbao Barandika, jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Uznemiravanje do kojega je došlo na staru godinu u brojnim gradovima nije ništa novo u Europi. Situacija se možda mijenja zato što su ljudi uvjereni da je tako nešto neprimjereno i zato moramo ulagati u jednakost. U jednakost koja se ne tiče samo pitanja koja ugrožavaju žene, već isto tako i druge skupine. Radi se o vrlo nesretnim događajima. Naime, moramo imati na umu da ovoga puta su počinitelji ti koji jesu, ali nisu uvijek počinitelji samo oni koji dolaze izvan Europe moramo spriječiti bilo kakve oblike ponašanja koji bi mogli dovesti do ovakvog, ovakvih kaznenih dijela. Moramo educirati ljude i samo to će poboljšati situaciju. Hvala lijepa, a sada gospodin Joao Pimenta Lopez minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Događaj do kojih je došlo u Kelnu su itekako ozbiljni seksualno uznemiravanje i očito koordinirani napadi na žene stvari su koje treba vrlo pomno istražiti kako bismo se pobrinuli da imamo objektivnu analizu, a da se pritom ne eksploatira situacija u korist ekstremnih e, stranaka, niti da se donose zaključci koji nisu valjani. Komisija je u siječnju odbacila lažne poveznice između događaja u Kelnu i migracije. Mislim da je važno usmjeriti raspravu na pravi problem. A to je problem seksualnog uznemiravanja žena. Odgovor na rješavanje za rješavanje tog problema je borba protiv agresije i borba za vrijednosti koje omogućuju da se žene ne promatra kao predmete. Važno je da im omogućimo da e, sačuvaju svoje dostojanstvo i zbog toga se Europa treba zalagati za pravu politiku jednakosti. Hvala lijepa, gospodin Sebastija Minutu. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, za razliku od ostalih kolega, ja ću zaista govoriti o europskoj direktivi. Hoćete li nam u konačnici dati direktivu? To je ono što nam zaista treba. Pokušavamo stvari nekako posložiti u različite ladice. Međutim, e, činjenica jest da nasilje nad ženama nije nešto do čega dolazi samo u javnom prostoru. Do toga dolazi i u kućanstvima možemo vidjeti da e, ljudi zapravo ne reagiraju na takve oblike nasilja, prave se slijepima i silno žele pripisati e, ovakav način ponašanja migrantima. Ovdje se radi o europskom problemu, što je zaista sramotno. Stereotipi i način na koji se potretira žene u medijima nešto je što dovodi do nastavka ovakvog načina uznemiravanja i nasilja. Ako želimo učiniti nešto protiv nasilja nad ženama, moramo se pobrinuti za direktivu. Hvala. Gospođa Roberta Mecola, četiri e, minuta i pol. Vodi se žestoka rasprava o incidentima u Kelnu i u drugim europskim gradovima. Vrlo je važno da spriječimo ovakvo ksenofobično ponašanje do kojeg dolazi pred našim očima. A da bismo mogli adekvatno reagirati, to je nešto što treba biti ukorinjeno u našem sustavu. Neovisno o tome radilo se o ženama koje pripadaju manjinskim skupinama, ženima druge vjeroispovijesti, e, Ovakvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo. Svi se u našim gradovima trebaju osjećati sigurno i moramo mnogo snažnije osuditi one koji ne dijele takvo mišljenje, koji pokušavaju sakriti ovakve oblike ponašanja. Ne postoji nikakvo kulturološko opravdanje za ono što smo vidjeli da se dogodilo u Kelnu. Također, ne možemo imati nikakva kulturološka opravdanja za rasizam ili nasilje. Neovisno o tome koga volite, kako se oblačite, koje ste boje kože ili koje ste E, pripadnosti, e, ne možete se ponašati ovako, morate uživati u društvu koje vam omogućuju da uživate u svojim slobodama i to je zapravo glavna poruka naših europskih vrijednosti. To je ono što bi trebalo imati pravo značenje danas u Europi. Svima trebamo jamčiti prava. Pošteno je i legitimno da e, najtemeljnije slobode budu ispoštivane od strane svih na ovome kontinentu, neovisno o tome o kome se radilo. Hvala lijepa. Sada gospođa Soraja Post, dvije minute, izvolite. Patriarhalni fašizam Drago mi je da je napokon pravi problem nazvan pravim imenom. Radi se o seksualnom uznemiravanju u javnom prostoru i želim naglasiti da to nije nikakav novi fenomen i ne možemo ga ograničiti na pojedine nacije, odnosno socijalne ili vjerske skupine. Nasilje nad ženama je globalna pandemija koja zahtijeva velike političke reakcije. Svaka treća žena u Europi je bila već seksualno uznemiravana je bila izložena nasilju. Svaka četvrta žena u svijetu je već bila izložena nasilju. E, najopasnije mjesto za žene je vlastiti dom zbog obiteljskog nasilja. To je pitanje kojim se napokon mora pozabaviti politika. Polovica stanovništva Europske unije ne osjeća se sigurno ni u vlastitom domu, ni u javnom prostoru. To je veliki sigurnosno politički problem kojem moramo napokon pristupiti. E, moramo riješiti taj problem. Ne možemo dopustiti da se takve stvari događaju u Europskoj uniji. Ono što je posebno zabrinjavajuće nije kontekst kaznenih dijela, već da seksualno uznemiravanje se može počiniti bilo gdje, a da, se, e, da ne postoji prikladna zaštita. Nasilje čine muškarci različitih kulturnih e, porijekla i nacionalnosti. To moramo zaustaviti. iako je zapravo sve stavljeno u sasvim drugačiji kontekst. E, to je važno pitanje. Žene su ponovno sada u središtu pozornosti. U Švedskoj je pokrenuta kampanja kao posljedica ovih događaja. Ja, ja nisam žena rasista koja želi zaštititi samo svoje žene. Hvala. Sljedeća govornica Julie i jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim se pridružiti svima u ovome domu koji osuđuju ono što se dogodilo u Kelnu. To je neprihvatljivo. Međutim, isto tako želim istaknuti da da, apsolutno je istina da se nasilje nad ženama nije sada tek pojavilo. I želim se zapravo osvrnuti na nešto što se dogodilo prije 40 godina, 70-ih, kada sam e, bila studentica. U to vrijeme imali smo događaj koji se zvao Reclaimed Night, vratite vlasništvo nad noći gdje se zapravo radilo o projektu koji je ženama trebao omogućiti da slobodno izlaze po noći bez straha da će im se nešto dogoditi. U to vrijeme bilo je ključno da se svrne pozornost na taj problem, a tada se nije govorilo o islamizaciji Europe. To je nešto što i nije imalo nikakve veze s drugim kulturama, već isključivo s britanskom, engleskom kulturom. Muškarci i ženama jednostavno nisu dozvoljavali da se ponašaju normalno, niti da vode normalan život. Žalosno je da smo još uvijek uvijek u istoj situaciji. I ja se nadam da ćemo iz Kelna izvući pouku, zato što moramo vidjeti gdje se zapravo skriva korijen ovoga problema i moramo se pobrinuti da imamo za to prava rješenja. Hvala lijepa, gospođa Eleonora Forenca, minutu. Hvala, gospođo predsjedavača. Događaj iz Kelna... trebaju se ocijeniti bez ikakve e, milosti prema onima koji su počinili nasilje nad ženama. Solidarnost prema ženama je polazna točka za svako promišljanje onoga što se dogodilo. Također, prava politika borbe protiv nasilja nad ženama, nasilja muškaraca nad ženama, treba mm, poći od samoodređivanja za svaku ženu u jednoj Europi gdje još imamo toliko rasprostranjeno nasilje nad ženama, teško je govoriti o samoodređenju i teško je boriti se u korinu protiv muškaračkog nasilja. Ja vjerujem da se prema ženama postupa prema predmetima kada ih se zlostavlja i kada ih se strumentalizira u ksenofobnim i rasističkim kampanjama. Kao što je rekla govornica prije mene, mi ne pripadamo nikome, niko nas ne treba štititi, ne trebaju nam vojske, ne trebaju nam mafijaški bosovi. Hvala. Hvala. Sada je na redu gospodin Klaus Bukner, jedna minuta. U slobodnoj Europi žene moraju imati mogućnost slobodno se kretati tijekom noći u javnim prostorima. U mnogim gradovima danas to više nije slučaj, to je skandalozno. Krivci su prvenstveno preblago kazneno pravo e, koje kvalificira ovakva kaznena djela kao pukim prekršajem. Jedan milijun novih sugrađana imamo danas u Njemačkoj. No, ako imamo više ljudi, potrebno je više policajaca. Svako selo ima svog seoskog policajca i također u svakoj gradskoj četvrti postoji komunalni policajca. U Njemačkoj broj policajaca nije povećan, već naprotiv umanjen. To ne može dobro završiti. Stoga je moje mišljenje da ne bi trebao dati ostavku šef policije, već ministar unutarnjih poslova i drugi ministri unutarnjih poslova u susjednim zemljama. Hvala. I sada je na redu gospodin Milan Zver, jedna minuta i 30 sekundi. Hvala lijepa. Kao prvo, želim reći nešto u vezi s naslovom ove rasprave. Zašto ne govorimo o onome što se zaista dogodilo. Radi se o konkretnim kaznenim dijelima koje su počinile konkretne osobe. Zašto govorimo o općenitim pojmovima kao što je seksualno uznamiravanje žena u javnom prostoru. Namjer ove rasprave svakako je dobra, radi se o tome da učinimo sve što je u našoj moći kako bi se stvari riješile i kako bismo spriječili ono što se događalo u Kelnu i drugdje, ali to nasilje nad ženama u Kelnu nije e, nekakav slučajan incident. Radi se uistinu o konkretnom napadu na naš sustav i moramo biti čvrsti Moramo biti čvrsti u e, slanju poruke koja nam je na umu. Nitko neće mijenjati naš način života, nitko nas neće prisiliti da promijenimo mišljenje i pitam se veliki broj žena, veliki broj nevladinih udruga nije ništa rekao po ovom pitanju. Zašto i dalje šute? Možda su čak pokušali svrnuti pozornost sa ovog događaja na neke druge stvari nasilje u obitelji i tako dalje ali ja mislim da je ovo prilika koju smo propustili da zaista iskreno razgovaramo o onome što se dogodilo hvala lijepa sljedeći govornik gospođa ruža tomašić minutu izvolite seksualno uznemiravanje i nasilje nad ženama u svim okolnostima potpuno neprihvatljivo i mora biti najoštrije kažnjavano naravno kada se ono događa u nečija četiri zida ponekad je nemoguće reagirati jer zlostavljanje ostane neprijavljeno no zato za izbjegavanje drastičnog sankcioniranja nasilja u javnosti nema baš nikakvog opravdanja. svjedoci smo rastućeg trenda javnog zlostavljanja žena u europi koji je izravna posljedica slabe integracije doseljenika koji dolaze iz neeuropskih kulturno civilizacijskih krugova sve do posljednjih incidenata u njemačkoj mnogi su zbog političke korektnosti pred ovime zatvarali oči ali sada više to nije moguće. ovakvo je anticivilizacijsko ponašanje sa stajališta zakona i morala potpuno neprihvatljivo i mora biti iskorijenjeno. zakon je isti za sve i vrijedi i za migrante i tražitelje azila. za one koji to nisu spremni prihvatiti u europi ne bi smjelo biti mjesta. hvala lijepa. I sada je na redu gospodin Štefan Ek, jedna minuta. Incidenti u Kelnu su nešto što najoštrije osuđujem. I oni ponovno otvaraju pitanje na koji način možemo zaštititi žene od seksualnog zlostavljanja. 40% žena u Njemačkoj nakon 16. godine života postaju žrtvom tjelesnog ili seksualnog zlostavljanja. No, što se tiče E, azilne politike i migracijske politike ne možemo dopustiti da stara godina u Kelnu bude nešto što ekstremisti, a e, stranka AFD u Njemačkoj zlorabe za rasističku propagandu. Ne smijemo dopustiti da e, je nasilje usmjereno protiv svih muškaraca koji imaju imigracijsko porijeklo ne možu svi biti općenito osumnjičeni samo zato što dolazi iz Bliskog istoka, odnosno sa iz Sjeverne Afrike. Naravno da nam moramo se zalagati za društvo bez seksualnog nasilja, ali ne smijemo biti neprijateljski raspoloženi prema svim strancima, jer time ćemo učiniti najveću štetu u Europi. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Ana Zaborska, jedna minuta i 30 sekundi. Hvala. Gospođo gospođo povjerenice, jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije je e, dostojanstvo svih e, ljudi, muškaraca, žena i djece. I to nije tradicija u Europi, nego je također to pravna obveza. Upućivanje prijetnje dostojanstvu i druge osobe je nešto što valja osuditi, naročito ako su žene žrtve. Nije važno je li počinitelj tog nasilja državljanin te dotične države, imigranti ili izbjeglica. Ženevska konvencija dopušta deportaciju izbjeglice ako je on osuđen zbog e, teškog kaznenog dijela. Ja sam uvjerena da ovi napadi na žensko dostojanstvo e, trebaju se obilježiti kao teški, teška kaznena djela bez obzira na status počinitelja. U situaciji u kojoj se suočavamo sa ovom izbjegličkom krizom u Europi, ova dijela koja počinjaju imigranti trebaju se smatrati prijetnjom po sigurnost. Dakle, pozivam zemlje članice da izmjene dopune svoje zakonodavstvo kako bi se zaštitilo ljudsko dostojanstvo svih onih koji žive u Europi. Hvala. Hvala, gospodin Marek Jurek na jednu minutu. Hvala. Ono što se dogodilo u Kelnu je bilo strašno i ono pokazuje što bi se još u većim razmjerima moglo događati u europskim gradovima. Nadao sam se ozbiljnoj raspravi. ovo što sada čujem u vječnici je neprihvatljivo, nedostojno. Isto kao i ponašanje prema ženama. Vrlo često radi se o tome da ponižavanje žena postaje dijelom svakodnevnice. Mnogi kažu da ono što se dogodilo u Kelnu zapravo ne začuđuje i da to nije nikakav opravdani razlog za današnju raspravu. Imam pitanje za Europsku komisiju. Možete li nam jednoznačno reći da osuđujete činjenicu da je policija zadržala e, važne informacije iz političkih razloga. Prema članku drugom e, sporazuma o Europskoj uniji, ugovora o Europskoj uniji, piše da se to ne smije događati. Gospodin Orban Krespo, na jednu minutu. Hvala. Trebamo stati na kraj e, spolnom zaustavljanju žena. To svakako treba biti naš prioritet. No, to je prazna priča ako ne budemo govorili o dubokim uzrocima nasilja nad ženama. Nemojmo biti cinični. Napadi na žene ne određuju porijeklo ili ekonomsko stanje napadača, nego je to um, šovinizam koji je ukorijenjen u našem društvu. Nakon toga desnica ili krajnja desnica, kao što vidimo, pokušavaju stigmatizirati izbjeglice i imigrante kako bi dobili šačicu glasova. I to su iste stranke koje dižu glas protiv e, seksualnog nasilja koji se događa unutar naših granica i koje počinjaju europski državljani u jednom društvu koje se smatra civiliziranom. Svugdje u svijetu žene su počinjene, žive na taj način i mi se moramo boriti za to da se riječi pretoče u dijela kako bi se situacija poboljšala. Hvala riječima, gospođa Mihajla Šojdrova. Hvala. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dragi kolege, borim se protiv nasilja nad ženama ne zato što sam feministica, već zato što zaštita ljudskog dostojanstva za nas demokršane predstavlja prioritet i to je slučaj u Europskom parlamentu. Nažalost znamo da nasilje nad ženama nije novi fenomen. To je već ranije rečeno. 30% žena su se u nekom trenutku u svojem životu susrele s nasiljem. Međutim, do ove rasprave došlo je do nikad, zbog nikad prije viđenog napada e, koji se dogodio u Kelnuju i u nekim drugim gradovima na staru godinu. E, napad su počinili migranti i izbjeglice. Očekivali smo da će se migranti postaviti drugačije i da će pokazati određenu zahvalnost, međutim ne smijemo zanemariti ove sigurnosne e, rizike i moramo poduzeti dodatne mjere zaštite sigurnosti. Napadi su naravno doveli do jačanja nevoljkosti da se prihvati izbjeglice i ovakav razvoj događaja ne možemo prešutjeti. Činjenica jest da velika koncentracija osoba koje dolaze iz drugačijeg kulturološkog i socijalnog konteksta predstavlja opasnost. Europska komisija zbog toga mora reagirati i mora donijeti odgovarajuće sigurnosne mjere. Hvala. Hvala. ima riječ e, gospodin Halaho na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Toliko se toga u dogodilo na Novu godinu, a također i u drugim gradovima. Čak e, i mediji ni Europska ljevica nisu to mogli zanemariti. No, nemojmo se praviti da je to nešto novo. To nije uopće novo. Godinama, desetljećima imigranti iz Bliskog istoka i Sjeverne Afrike su uvijek prisutni u statistikama o seksualnim napadima u Europi. Jedino što se mijenja su brojke. Naš pristup ovom problemu je naivan. Mi Smatramo da ako stavimo te mlade ljude u učionicu i da ih naučimo nešto o ravnopravnosti spolova, da će oni iznenada odbaciti svoje prethodne vrijednosti i da će postati socijalni demokrati europske prirode. To se neće dogoditi. ako prebacite ljude s Bliskog istoka u Europu, one će donijeti sa sobom svoj mentalitet. Ovi mladi ljudi se ponašaju tako zato što ne znaju da je to pogrešno. Ne, to nije istina. Oni žele pokazati tko je glavni, ovdje tko vlada javnim prostorom. Hvala. Riječ ima gospodin Čaba Šogor na minutu i pol. Hvala. Nitko ne može tvrditi da je nasilje nad ženama u Europi zločin koje počinjaju samo imigranti. Nažalost, milijuni žena u Europi izložene su zločinima seksualnog napostovanja svake godine. Prema e, anketi agencije za ravnopravnost spolova jedna od pet žena u Europi je iskusila nasilje, a posto je iskusilo seksualno nasilje dva mjeseca prije razgovora. No ne možemo poreći da uglavnom imigranti napadaju, e, odnosno napali su više od 600 žena pred e, kolinskim kolodvorom. No ti napadi nisu prikriveno počinjeni, nego su počinitelji pretvorili to u javni spektakl i time su usadili strah ženama um, ako su bili svjesni da ono što čine nije prihvatljivo u europskoj kulturi. Ne smijemo umanjiti značaj onoga što se dogodilo u Kalnu i trebamo se pobrinuti da oni koji počinjaju takve zločine se privedu i pravdi. No iz toga ne proizlazi da ne bismo trebali dati azil onima koji doista bježe od progona i smrti i da ne smijemo najstrože osuditi takve od strane imigranata koji bi mogli dovesti do začaranog kruga nasilja. Glavna poruka koju trebamo izvući ovdje jest da e, trebamo integrirati u društvo azilante, no prije toga oni trebaju odbačiti to nasilje i trebaju se prilagoditi najosnovnijim europskim vrijednostima. Hvala riječima gospođa na minutu i pol. Hvala Prema jednoj anketi koja je provedena u Londonu 2012. godine, 43% mladih žena izjavilo je da su doživjele uznemiravanje tijekom posljednje godine dana anketa koja je provedena odnosno studija. two thousand and thirteen u francuskoj otkrila je da je svaka četvrta žena doživjela strah na ulici a da je jedna u pet žena doživjela verbalno zlostavljanje na ulici. takva vrsta nasilja umanjuje slobodu kretanja žena i djevojčica umanjuje njihovu sposobnost sudjelovanja u školi na poslu i javnom životu ograničava njihov pristup osnovnim uslugama u kulturnim i rekreacijskim aktivnostima i negativno utječe na zdravlje. ova rasprava je inicirana nedavnim događajima u Kelnu. dakle Keln bi trebao biti pouka za sve nas ali u slobodnoj europi ne smijemo dopustiti da se nae ene djevojice ne mogu slobodno kretati otvorenim prostorima. mi znamo da su to konkretne aktivnosti za konkretna kaznena djela ne prekrajna djela i stoga bez obzira bio netko migrant ili tražitelj azila jednako mora odgovarati pred zakonom. stoga smatram da je potrebno E, dobro zakon primijeniti i smatram da ne bismo smjeli generalno osuđivati strance odnosno došljake u europsku uniju nego zakon primjenjivati. tako ćemo izbjeći da donosimo generalnu ocjenu protiv onih koji useljavaju u europu iz drugih krajeva. znači potrebna je brza integracija o kojoj cijelo vrijeme govorimo kako bismo zaštitili temeljnu vrijednost a to je dostojanstvo. I kao posljednja u ovoj e, raspravi prije spontanog javljanja za riječ gospođa Petir, minuta i pol predsjednice svako nasilje zaslužuje osudu. za nasilje nema opravdanog razloga i ne postoje uvjeti pod kojima se ono može dopustiti. nažalost žene su češće žrtva nasilja posebno seksualnog o čemu u ovom parlamentu često govorimo no događaji s kojima smo se nedavno suočili u više država članica sežu dalje od pitanja zaštite žena i borbe protiv nasilja nad ženama. ti stravični događaji osim žrtava u prvi plan stavljaju i počinitelje tih strašnih zločina. ne smijemo generalizirati i osuđivati sve izbjeglice i migrante zbog toga što se dogodilo ali ne smijemo niti zanemariti činjenicu da nasilje nisu počinili e, građani europske unije. to smo dužni ne samo prema ženama žrtvama nasilja nego i prema svim izbjeglicama koje su pobjegle od rata potražiti zaštitu u europi jer i o njihovoj sigurnosti i dostojanstvu moramo voditi računa. europska unija je izgrađena na vrijednostima. europska unija vjeruje u dostojanstvo žene. europska unija štiti temeljne slobode i prava žene. europska unija ne prihvaća nasilje nad ženama ni u kojem obliku. to su europske vrijednosti koje smo obavezni štititi i koje moramo prihvatiti i koje moraju prihvatiti i svi oni koji žele u europi pronaći svoj dom privremeni ili trajni. poštivanje europskih vrijednosti kulture i zakona preduvjet za život u europskoj uniji. borba protiv nasilja uz promicanje vrijednosti u koje vjerujemo integraciju i interkulturalni dijalog to su ključne stvari na kojima moramo raditi. hvala lijepo. hvala. Dolazimo sada do postupka spontanog javljanja za riječ. Imamo e, četiri govornika koji su se javili za riječ. E, riječ ima prva gospođa Honenlerno. Kiitos arvoisa puhemies. Yksin ja pimeässä. Näin suomalaiset... Hvala. Same u mraku. Tako žene u Finskoj izlaze na trčanje i ne boje se. Mi poštujemo naše europske vrijednosti, ali one su sada suočene sa takvim strašnim događajima. No želimo očuvati te vrijednosti. Također trebamo sačuvati i seksualnu slobodu. U mnogim autoritarnim muslimanskim režimima seksualnost je problem. Ženska seksualnost, homoseksualnost su tabuji. I to vodi ka nagomilavanju napetosti. I te napetosti onda se iskazuju drugdje u Helsinkiju ili u Kölnu. No trebamo obraniti zaštititi ljude i mislim da tu ima dosta prostora za poboljšanje. Hvala ima gospođa Lidija Senra Rodriguez na jednu minutu. Hvala. Ovi napadi nasilje tipično je za patrijarhat koji prevladava u našim društvima. To nije isključivo pravo određenih društava, recimo onih iz koje dolaze imigranti. Svako nasilje treba osuditi i kazniti. Više od 50% žena u Europskoj uniji boje se i mijenjaju svoje ponašanje kako bi izbjegle da se dovedu u određene situacije jer se boje da će biti žrtvama seksualnog napastovanja. 2014. godine 21 milijun žena u Europskoj uniji izjavilo je da je bilo izloženo ili napadima ili verbalnom zlostavljanju od strane e, mladića. 553 ubojice ubilo, e, odnosno su ubili 553 žene, a ove e, godine imali smo osam slučaja ubojstava žena. Ova se situacija ne može nastaviti trebaju nam konkretne mjere kako ljevo u svakom svojem obliku. Morate zaključiti, predsjednica prekida. E, riječ ima gospodin Otis Marijas na jednu minutu. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, Seksualno zlostavljanje i nasilje nad ženama su višegodišnji problem koji se pooštrava sa gospodarskom krizom. Ove godine znamo za e, slučajeve 90 žena koje su bile izložene napastovanju u Poljskoj od strane Afrikanaca i Arapa. Bilo je prosvjeda u korist žena i također protiv e, imigracijske politike gospođe Merkel. Imigranti se moraju na miran način integrirati u europsko društvo no, nasilje nad ženama je problem koji ne poznaje društvene slojeve ili rase. U slučajevima nasilja nad ženama i kada postoji razlika između vas spola, to je taj jaz sve veći. Hvala, gospodin Kasiljano. Ona je gospođa Tanja Gozales Penjac na jednu minutu. Cada tres mujeres en la Unión Europea Hvala. Jedna od tri žene u Europskoj uniji je jednom u životu bila izložena spolnom napastovanju. U Španjolskoj sto žena su ubili muškarci 2016. godine već imamo 11 slučajeva takvih ubojstava. Žene i djeca su žrtve trgovanjem ljudima u Europskoj uniji. Šovinističko nasilje je strukturni problem. To nije problem koji se pojavljuje u drugim zemljama isključivo. Zostavljanje e, Njemica na novu godinu dio je ovog viđenja žena koje je nažalost prisutno u svim narodima, u svim kulturama i u svim nacionalnostima bez izuzetka. Ovakva islamofobna propaganda je e, uvreda za žrtve takvog šofinizma. Oni koji napadaju izbjeglice od uvijek se zalažu za borbu protiv nasilja nad ženama, no mi moramo e, stvoriti jednu kulturu koja će suzbiti ove stereotipe. Hvala. I posljednja govornica. Hvala gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, ovo je doista bila korisna rasprava i ja Pozdravljam e, sve vaše pozive na to da se stane na kraj zostavljanju žena, naročitom seksualnom zlostavljanju. Znam koliko se ovdje u Europskom parlamentu zalažete za dostojanstvo žena i za prava žena, e, također i na tržištu rada, ali i u političkom životu. Tužno je što moram reći da razgovaramo o nasilju nad ženama i o privođenju kraju toga. Dakle, kao što ste svi rekli, ovdje ne možemo zatvarati oči pred nasiljem, kao što ne možemo zatvoriti oči niti pred događajima u Kalnu i u drugim dijelovima Europe i svijeta. Dakle, mislim da bi ova rasprava trebala mm, obilježiti prekretnicu za Europu. Kao što sam rekla u svojoj uvodnoj riječi, zemlje članice zbog e, načela subsidijarnosti e, trebaju biti na prvoj crti bojišnice kako bi osigurale e, javni red i sigurnosti, trebaju preuzeti vlastite odgovornosti jer u ugovorima nisu predviđene ovlasti za Europsku uniju u um, osiguranju javnog reda i mira. No kao što znate, Europska unija je usvojila e, niz pravnih instrumenata koji utvrđuju zajedničke odredbe za zaštitu žrtava zločina. E, sigurna sam da E, će kolegica Jurova iznijeti više detalja o tome, o horizontalnim instrumentima koji se bave pravima žrtava, općenito govoreći koji se bave zaštitom e, žrtava seksualno uvjetovanog nasilja i također konkretnije koji se bave mjerama zaštite. Europska komisija sada se usredotočuje na provedbu sadašnjih e, važećih zakona. Imamo direktivu o pravima žrtava i naravno komisija će e, pratiti provedbu tih e, zakonodavstava unutar zemalja članica prije nego što odluči o daljnjoj reviziji. Do sada je 11 zemalja članica obavijestilo komisiju o svojim provedbenim mjerama. No, u svakom slučaju ne želim reći da se slažem sa svima vama da moramo strogo osuditi i progoniti takva kaznena djela i pružiti pomoć e, ženama koje su u Europi izložene nasilju. Komisija želi surađivati sa Vijećem i Europskim parlamentom kako bi osigurala jednakost e, jednaka prava i e, legalno za sve koji žive na europskom teritoriju i također kultura, tradicija, kultura, privatnost, e, vjera ne mogu opravdati bilo kako je nasilje, niti se na njih e, može pozvati kako bi se izbjelo obveze zemalja članica kada je riječ o neprovođenju mjera protiv nasilja i njihovih njegovog počinitelja. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Rasprava ovime završena.